you agree, let's start because uh, we have a special guest this morning. Dragi kolege, počet ćemo uh, danas. Uh, imamo posebnog gosta. A mnogi od vas žele također sudjelovati u raspravi. Moramo se požuriti. Dobro jutro, dobrodošli. Kao i obično, naš se sastanak prenosi preko interneta. E, imamo prijevod na sve i tre jezike. E, prije no što dam riječ gospodinu Bretonu, e, nekoliko kratkih najava. Ovo je posljednjih puta da su s nama kolege iz Velike Britanije u vlastito ime i u ime odbora i u ime tajništva bih htjelo, htio zahvaliti članovima ITRA iz Ujedinjene kraljevine na njihovom doprinosu. Žao mi je što Ujedinjena kraljevina izlazi iz Evropske unije, ali mi moramo poštivati odluku Britanaca Nadamo se dobrim odnosima, novim odnosima s e, e, Ujedinjenom kraljevinom zasnovanim na zajedničkim interesima. Naša suradnja, nadam se, će biti snažna, naročito u obzoru i u okviru istraživanja i u mnogim drugim područjima u kojima je ITRE involviran i za koje se zanima. Sada, nakon što sam zahvalio kolegama iz Ujedinjene kraljevine i oprostio se od njih, e, sada nastupa povjerenik Breton e, koji je e, odgovoran za informacijsko društvo, informacijsku tehnologiju, komunikacijske mreže i usluge. Zahvaljujem što je prihvatio poziv. To je prvi puta da se on ja pojavljuje kod nas kao povjerenik na, i zanima nas e, njegovo mišljenje o industrijskoj strategiji i drugim e, važnim područjima. Planovi za obrambenu industrijsku politiku. Također bismo željeli e, više čuti o pristupu umjetnoj inteligenciji, o tome smo govorili s drugim kolegijama, strategiji o podacima. E, povjerenik ima mnogo ideja o tomo. i naravno zanima nas kako ćemo namaknuti dovoljno sredstava za program Digitalna Europa u borbi za proračunske e, resurse u sljedećem EVFO-u. Imamo sat i pol na raspolaganju. E, povjerenik će govoriti 15 minuta. Onda ćemo imati prvi krug e, koordinatora. Onda e, odgovori od strane povjerenika. A nakon toga ćemo imati sljedeći drugi krug kolega i kolegica. Kada povjerenik počne govoriti, pokažite e, zanimanje, e, postavite ovako e, svoje ime i tajništvo će zabilježiti sve one koji žele uzeti riječ. Vidim da je zanimanje veliko i entuzijazam, već je dvadesetak kolega to učinilo. Evo, ostavite ovako svoje ime kako bismo to zabilježili ljubazno pozivam povjerenika Bretona da nam u 15 minuta objasni planove Europske komisije i svoje e, ideje o industrijskoj politici EU-a. Hvala lijepa e, predsjedatelju. A, govorit ću francuski. Evo dajem vam vremena da uzmete slušalice ako ne razumijete francuski. E, za mene je čast, e, to je prvi puta da sam u ovoj sali s vama. Nadam se da ću se češće nalaziti s vama. E, govorimo o vrlo važnim temama. Već to je teško reći u 15 minuta pozabavit ću se tim temama je jednom iza druge. Industrija, e, mala i srednja poduzeća, e, svemir i tako dalje. To je vrlo ambiciozan program. Imam jednu vrlo dobru ekipu e, koja sa mnom radi to, to mi pomaže da izgradim ovu viziju koju ću vam predložiti. 19. E, veljače e, e, reći ćemo što mislimo o o umjetnoj inteligenciji i o digitalnim prioritetima. Dodat ću i strategiju za podatke. jer e, jedno je povezano s drugim. Predsjednica mi je povjerila ovo područje. E, četvrtog e, ožujka ćemo predložiti industrijsku strategiju. Imamo digitalnu transformaciju Ekološku transformaciju, kritične tehnologije su vrlo važne za unutarnje tržište. I e, sutra ću kolegiju predstaviti pristup e, osiguravanju kritičnih mreža, to je mreže 5G. E, to je kritična infrastruktura za industrijske aplikacije, a to je tema koja je vrlo važna za nas u sklopu mog portfelja i e, naravno za cijelu Evropsku uniju. E, vidite, već sam nestrpljiv da e, razmijenimo mišljenja o tome kako bismo zajednički izgradili tu strategiju. Ono što će biti najprije izneseno, to je digitalni paket E, podaci i e, umjetna inteligencija. E, općenito govoreći, vi ste svi sudjelovali na razne načine u saslušanjima i čuli ste me već. To je područje koje poznajem Odbacujem ideju da bi Europa bila u zaostatku na digitalnom području i ostalog svijeta. E, imamo ove negativne poruke stalno. Za mene ništa još nije odigrano, naročito u, na područjima podataka i industrijske digitalne strategije. E, sve ambicije E, su zasnovane na oslobađanju industrijskih podataka. Mm, imamo velike platforme. E, prvi val su bili osobni podaci. E, vladanje ovim velikom, velikim portfeljom osobnih podataka recimo tu je Kina jako jaka E, imali smo i prakse e, i izvan našeg teritorija e, i sve je to problematično možda. Pa smo, pa smo donijeli uredbu o osobnim podacima. Veliki akteri u posljednjih nekoliko godina su iskoristili to i predložili E, korištenje za osobne svrhe. E, često kažem, e, podaci to je dio baštine, nasljeđa, industrijskog nasljeđa, nasljeđa poduzeća. I to dozvoljava da se stvaraju nova iskustva i algoritmi za nove aplikacije valorizacija europskih podataka. E, to ni, e, u 2020. E, to je 700 milijardi eura. Dobra vijest jeste, koristit ću jednu metaforu, naš planet 40 milijardi milijardi e, podataka. To su ogromne brojke. E, e, a sada da udvostručimo te podatke za godinu i pol. Sada smo između 35 i 40 tisuća milijardi podataka a onda ćemo imati 180 milijardi milijardi podataka. U stvari, kako Europa e, e, stvara jednu četvrtinu tih podataka na kraju našeg mandata, e, na europskom teritoriju, imat ćemo ekvivalent onoga što je sada globalna količina podataka na i to je e, tema biti ili ne biti. Sve što se tiče e, e, povezanih predmeta i isto tako sve što se tiče interneta predmeta, zatim inteligentne bolnice, digitalne industrije, sve će to proizvoditi mnogo podataka pa je problem u tome da dademo e, rješenja e, kako bi Europa ostala povezana i kako bi mogla ići dalje prema inovacijama. Inovacija u, u industriji koje koriste našim građanima. Sva, svatko ko proizvodi podatke u 2030 će imati 500 milijardi e, e, podataka. Imamo jedan ogroman val podataka pred nama. Pa moramo e, ovladati tim podacima. I mi smo naravno otvoreni kontinent i prihvaćamo da i drugi koriste naše tehnologije, ali sukladno našim propisima. To nije protekcionistički pristup, ali moramo imati lucidan pristup. Ja sam evropski povjerenik koji treba brinuti za našu industriju mi trebamo ih štititi. Mm, e, trebamo im pomoći da se transformiraju e, ako imamo nove tehnologije to nam daje priliku da e, ovladamo novim tržištima. Imamo sada jasnu viziju. Imamo umjetnu i inteligenciju, a ali je onda moramo i primijeniti i koristiti. To mora biti to će biti dio naše komunikacije u, u ožujku. E, imamo ove aplikacije umjetne i inteligencije, imamo e, važne podatke. U kad e, imamo algoritme i koje koristimo u strojevima, to stvara umjetnu inteligenciju. Moramo ovladati cijelim lancem. Moramo poznavati cijeli lanac. I na taj način radimo na tom području. E, umjetna inteligencija mora biti etička i odgovorna i zasnovana na našim vrijednostima ja sam posljednjih nekoliko dana radio na tom području, e, na bijeloj knjizi. Neću ulaziti u detalje. Ja to kažem kad govorim o tome. Moramo se e, fokusirati na samu prirodu e, podataka koji stvaraju algoritme. Što skrivaju podaci? Kako su prikupljeni? Je li to kompatibilno sa našim e, propisima o zaštiti osobnih podataka? Moramo si postavljati ta pitanja već unaprijed kako bi to onda bilo etičko i sukladno našim vrijednostima. Ta, cijeli lanac vrijednosti e, koji vam predlažem u našem pristupu, e, to mora koristiti ne usredotočimo se samo na, samo na umjetnu inteligenciju. Imamo e, e, i mala i srednja poduzeća koje mogu koristiti e, sve te razvoje. To je prva stvar koju sam vam htio reći o umjetnoj inteligenciji. Sa umjetnoj i inteligenciji inteligenciji moramo razgovarati, ona stvara razne aplikacije. E, imamo dobre aplikacije, a neke od tih aplikacija su kritične. I to moramo e, e, diferencirati, samu, prirod, samu prirodu aplikacija. recimo zdravstvo, medicina, zatim imamo Um, neke, neka bazičnija područja. Je mm, cette, cette, cette dichotomie. To je prva točka u ovom globalnom po, m, paketu podataka. E, e, sada imamo onda 5G, mrežu 5G. Mm. Tu imamo povezanost između dviju točaka i to nije e, još organizirano e, kako bi e, moglo savladati taj ogroman ogromno bujanje podataka. 5G će imati globalne mreže koje su, se razlikuju od sadašnjih tu moć e, e, obrade nije koncentrirana u jednoj točki, već je e, raspršena po cijeloj mreži. Lokalno se može imati antene sa frekvencije od 5 do 6 gigaherca i e, i onda ćemo imati kasnije standalone 5G e, e, mreže koji će vrlo brzo razmjenjivati podatke u oba smjera. Razgovarati sa strojevima u tvornicama, na primjer. Evo, to je jedna potpuno nova arhitektura na koju e, se trebamo naučiti. I vi i parlament ćete to moći koristiti. U ožiku prošle godine e, se ta tema počela raspravljati. Treba pozdraviti ovaj zajednički rad parlamenta i država članica i komisije koja je e, radila prema preporuka država članica i moramo e, evaluirati, ocijeniti rizike i prednosti e, te nove tehnologije. O tome razgovaramo već od listopada ove godine. Države članice su e, odlučile e, uvesti tu tehnologiju. Komisija je koordinirala taj rad, ali država članice su prve e, djelovale. Ne radi se o diskriminaciji, međutim moramo uspostaviti stroga pravila, zahtjevna pravila. Operatori koji će raditi na tim mrežama moraju prihvatiti te propise. Mi imamo e, vrlo e, efikasnu telekomunikacijsku industriju u Europi. E, imamo i 50% e, licenci za e, instaliranje 5G mreža su Evrops, e, licence za evropljane. Naravno svaka država može imati nekoliko provajdera kako bi smanjila rizike. Govorimo mnogo o tim novim tehnologijama 2050. E, tu imamo e, krajnji cilj e, zelenog plana. Naša imam još tri, tri minute, kaže mi predsjedatelj. I pa ću malo ubrzati. E, možete mi dati još tri minute jer je moj portfelj e, vrlo velik. E, ne govorimo samo o industrijskoj strategiji. Govorimo po, radimo po sektorima u lancu vrijednosti. Imamo vrlo ambiciozan zeleni plan E, e, imamo sve posljedice digitalizacije, ali moramo imati i čistu energiju po prihvatljivim cijenama. E, važno je da imamo dobar energetski miks i vrhunsku tehnologiju za to znanje osoba, znanje naših građana je ključno. E, moramo imati pristup kritičnim e, primarnim sirovinama. Treba ih e, istraživati i koristiti moramo se vratiti e, industrijskom lancu, malim i srednjim poduzećima, njihovom odnosu sa velikim poduzećima, e, zatim i e, strategiju oporozivanja. A važna je tu i važan je i know-how i znanje kako bismo mogli odgovoriti na sve te potrebe. Sredstva Mm, kompetencije u svemu tome su važne. Trebamo e, e, zaštititi, moramo imati jedan mehanizam e, moramo imati mehanizam prilagodbe za one zemlje koje jako ovise o ugljenu, govorimo o emisijama ugljika. E, moramo stvoriti jednake uvjete za sve. I sve će to e, biti važno u okviru industrijske politike. Nekoliko riječi e, na završetku o obrani i svemiru. Obrana je ključ, ključna u mojem portfelju. Imamo jednu vrlo jasnu strategiju u svim državama koja će se primjenjivati u svim državama članicama Europske unije. Svi će u tome sudjelovati u, na neki način jer obrana je važna za sve. I na kraju svemir e, što je također od ključne važnosti. E, zato smo dodijelili značajna sredstva Eh, računam na vas da ćete nam u tome dati svoju potporu. Eh, to je važna tema eh, upravljanje Galileom i tako dalje. Imamo i nove projekte u razvoju programa Kopernik moramo imati osigurati također komunikaciju, međuvladinu komunikaciju e, i zaštititi je. Govorimo i o sigurnosti, naročito e, kibernetskoj sigurnosti. Evo, hvala, završio sam svojim izlaganjem. Evo imamo mnogo tema koje su vrlo zanimljive. Imat ćemo mogućnost i da još razgovaramo, da detaljnije raspravimo svaku od tih tema. Mm, e, imamo ambicioznu industrijsku strategiju i politiku. E, znamo da ste vi e, jako involvirani u tome. Imat ćemo i mm, još prilika da razgovaramo. A sada ću dati riječ kolegama i kolegicama. E, e, ne možemo danas svi doći na red, ali počet ćemo s koordinatorima. Svaki koordinator ima tri minute a, a nakon toga će povjerenik imati sedam minuta za odgovore, a onda ćemo vidjeti koliko ćemo imati još vremena za ostale. Gospodin Eler ima riječ, izvolite. Hvala vam povjereniče. Ja sam Njemac i veliki entuzijast i mislim da je ovaj odbor donio pravilnu odluku kada smo odlučili da ćete vi biti potvrđeni od strane parlamenta kao povjerenika. Ja za vas imam tri pitanja. Prvo je praktično. Govorili ste o jako puno tema o kojima se već vode pregovori. Zato što ulaganja se uglavnom odnose na inovacijske programe poput obzora i ostalih i smatram da je stvarno važno da sve tri institucije bolje shvate kako e, djelovati i kako surađivati jer u protivnom će nas jednostavno zablokirati naše vlastite procedure. Na primjer, e, pučani Trenutačno se raspravlja o umjetnoj i recimo, e, mislim da tu neke stvari nedostaju. Zatim isto tako vidimo da je proračun dramatično smanjen. Recimo sa e, kad je riječ o području kvantuma, tu također e, nemamo trenutačno projekte zato što je to komisija za sada odgodila. zato što je jako važno da e, ako stvarno želimo ostvariti ove ambicije, da se tri institucije e, dogovore kako to učiniti, zato što mnogo stvari više ne ovisi o komisiji, e, već je između nas i vijeća. A i moram priznati da smo dosta spori. Zatim drugo pravilo o tržišnom natjecanju. Svi se slažemo da treba reformirati ta pravila, no ako gledate praktično što se događa, to je mm, program provjere propisa. A odakle smo krenuli? Nismo krenuli od tamo gdje sa stvarima koje su važne za industrijsku politiku, a taj program e, fitness, to jest refit, traje već dvije godine. E, program rada nema nikakve veze sa industrijskom politikom niti na e, njezin utjecaj na e, državne potpore. A isto tako već godinama čekamo na reformu pravila o državnim potporama. Tako da ili moramo ubrzati ili ne trebamo biti previše ambiciozni. I treće pitanje se odnosi na proračunske prioritete Trenutačno govorimo o IPCU, o vodiku, i trebali bismo sklopiti partnerstvo o, o vodiku. I to bismo trebali učiniti zajedno sa Vijećem, Komisijom i Parlamentom. jako je važno da vidimo kako će e, institucije funkcionirati jer moramo početi s novim programima 2021. U protivnom e, mislim da će nas blokirati e, sporo napredovanje svih ovih tema u sve tri institucija. Ispričavam se, nisam mjerio vrijeme, ovo je prvi put da ga ja koristim, inače to radi tajništvo. Tako da sad ćemo jasno vidjeti koliko koliko vremena imate. Sljedeći je predstavnik socijalista. Povjereniče Breton, da vas prvo pozdravim i obavijestim vas. Da bih ja više volio govoriti na rumunjskom. Dakle, u svemu ovom što ste nam ovdje predstavili, Eh, je puno stvari o kojima ste govorili već tijekom vašeg saslušanja pred našim odborom. Ali evo, mene tri stvari muče. Prvo, u vezi industrijske strategije. Europska industrija mora podnijeti jedno razdoblje stresa. Jer s jedne strane su ti su pritisci ogromni. S jedne strane moramo ispuniti obaveze iz zelenog plana, a s druge strane trebamo osigurati da naša industrija i dalje ostane konkurentna. Prema tome, veliki pritisak, a još moramo i naravno ono zadovolji što građani žele, a to je da ne odlaze radna mjesta i da se ne sele izvan granica Europske unije. Mi smo rekli da će se kad tad početi na granicama zbog toga da spriječimo upravo odlazak radnih mjesta izvan Europe, početi obračunava dodatni porez na onaj ugljik i one kvote emisijske koje nisu potrošene u Europi jer, jer se nešto prebacilo van u proizvodnje, pa prema tome da porezom kojeg će na granici se obračunati onda nadoknade taj gubitak vrijednosti. Mene zanima kad će se to konkretno početi primjenjivati. Vidite, na taj način je recimo i naša čelična industrija u Europi stradala. I zanima me kako predviđate recimo različite potpore i pomoć općenito da sačuvamo čeličnu industriju u Europi. Jer, e, gledajte, evropski građani očekuju od evropskih institucija da im se osiguraju radna mjesta, ali zbog toga će se to morati i nadzirati. Jer oni, pogotovo recimo kod e, i zatim evropski građani očekuju i zaštitu od Evropske unije, evropskih institucija, recimo glede ovog što ste isto pričali, a to je zaštita osobnih podataka. Danas, kao što znamo, njihove osobne podatke najviše kradu ljudi izvan Evropske unije. A mislim da sve što se tiče zakonodavstva u vezi sa zaštitom podataka, to treba vrlo precizno odrediti. Zatim, treći kompleks je umjetna inteligencija. O tome ste isto puno govorili. E, mislim da je problem u tome što umjetna inteligencija može biti i vrlo prijeteća loša stvar. Gledajte, u to područje spadaju i dronovi s kojima trebamo živjeti i nekako se to razriješiti. Opet znamo da je umjetna inteligencija vrlo bitna jer nam ona omogućava i bolju proizvodnju i ostanak u konkurenciji. Ja se nadam samo da je ovo prvi od e, niza sastanaka koje ćemo imati u sljedećih nekoliko godina. Prošli tjedan smo imali raspravu sa hrvatskim predsjedništvom upravo u ovom odboru i jedan od jasnih prioriteta je digitalizacija te njezina povezanost sa ozelenjivanjem naše industrije. Vi ste spomenuli jednu i drugu u vašem govoru. E, Europski zeleni sporazum je stvarno dobio veliku pozornost u, u Europskom parlamentu. I ako bismo išli brojati riječi, to je definitivno tema koja se najčešće spominje od početka mandata. No treba pogledati i drugu stranu tog zelenog sporazuma, a to su industrijska politika i strategija za male i srednja poduzeća. I te naravno digitalne teme koje su horizontalno prisutne u svemu. Ako ne budemo ostvarili rast eh, europske industrije i ekonomije, nećemo zašti, uspjeti zaštititi klimu. Kako smatrate da se može pronaći ravnoteža? Vi ste na saslušanju spomenuli da ste predani novoj strategiji za rast i razvoj Europe. Kako možete podržati onda zeleni sporazum? Drugo, govorili ste jako puno o MSP-ovima i rekli ste da jedinstveno tržište mora biti dovoljno veliko za sve tvrtke, za male, srednje i velike. Kako onda mislite e, osigurati opstojnost malih tvrtki? Mm, isto tako imam pitanje o unutarnjim procedurama Europske komisije, o strategijama i mogućim mjerama. E, što možemo učiniti kako bismo mi bolje funkcionirala? jer sve ove teme zaslužuju pozornost, ali najbitnije je zapravo kako su politike međusobno povezane i kako funkcioniraju. Prečesto nam se događalo da nemamo sinergije između različitih politika, prijedloga i e, mjera. Stoga ja stvarno smatram da bismo trebali raditi zajedno ako želimo ostvariti sinergiju. I posljednja stvar, e, spomenuli ste i startupove. Kako možemo konkretno pomoći startupovima? jer je to pitanje koje nam stvarno dolazi iz poslovnog svijeta. Nije dovoljno reći da podržavamo startupove, već moramo e, učiniti nešto konkretno. <clears throat> Stoga me zanima kako planirate da radimo na tome zajedno. Hvala vam. E, gospođo sad u ime zelenih riječ ima gospodin Glos. Povjereniče, hvala vam puno na svemu što ste nam ovdje prezentirali, objasnili. Potpuno je jasno. Poriške klimatske ciljeve ćemo uspjeti samo s jednom industrijom za, za strategijom za, za ozelenjavanje naše industrije. A za to nam je potrebna e, strategija koja sadržava sve faktore koje ste spomenuli, znači konkurentnost, pristup resursima, e, jednu bolju strategiju ophođenja prema podacima i bolje korištenja podacima. Dakle, zelena strategija se može mjeriti samo prema tome da li dovodi do jedne klimatske neutralnosti, jedne ekonomski, jedne ekonomije koja će biti energetski neutralna do 2050. bolje još i do 2030. ali nemoguće i ono što će zadovoljiti ovo zapravo krizu klimatsku koju imamo i na taj način ćemo jedino moći ispuniti naše obaveze prema Pariškom sporazumu. Ali zato sad to je jasno, međutim zato meni nije jasno iz onog što ste vi rekli što je u srcu, u centru vaše strategije, vašeg plana rada, jer izazovi su sve veći, ali pitanje je kako vi mislite da sve skupa ostvariti i slažete li se sa mnom da će se upravo o tome E, da će se to biti odlučujuće i za mjerenje učinkovitosti vaših mjera, koraka i konkretnih mjera koje poduzimate. Naravno, mi imamo šansu samo ako se bacimo i na tešku industriju i nju ozelenimo. Ne moramo misliti samo na proizvodnju čelika. Riječ je recimo o dekarbonizaciji kemijske, staklene industrije, e, aluminijske i čitavog niza drugih e, grana industrije i sektora koji su energetski vrlo intenzivni. Pa sad koje ste konkretne detaljne mjere za sve to predvidjeli? Šta bi jedna evropska zelena strategija industrijska mogla bolje to učiniti nego pojedini nacionalni plan pojedinačni kojeg svaka zemlja zemlja Šta tu Europa može donijeti kao dodanu vrijednost? Još jedno pitanje, kako mislite ljude potaknuti da sudjeluju u tim transformacijskim procesima, što znači sve dionike, mala, srednja poduzeća, poduzeća, potrošače, ljude koji žive u regiji i koji su pogođeni tim procesom tranzicije. Kako želite osigurati da ti ljudi doista budu saslušani i da sudjeluju? Jer čitav transformacijski i tranzicijski proces može funkcionirati samo ako mislimo logično, ekonomski i socijalno. I na kraju načelno pitanje, s obzirom da vi donosite iskustva iz eh, realnog pravog gospodarstva, što osobno mislim da je jako uzbudljivo, jako dobro, kako mislite osigurati da će politika u transformaciji gospodarstva djelovati jednako brzo, jednako učinkovito i dati iste motive koji su potrebni za promjene, i da dođemo na taj način kroz te promjene do klimatski neutralnog gospodarstva, a pritom zadržimo poduzeća koja će moći i dalje na tržištu funkcionirati i biti konkurentna. Hvala. Hvala vam, sad imamo ideja gospodin Borkija. Hvala vam. E, gospodine predsjedavajući, dobrodošli gospodine povjereniče. Prije nekoliko dana za vrijeme posjeta Parizu dali ste izjave koje bih ja definirao kao realistične Govorili ste o potrebi da se uvede porez na uh, ugljik, za prilagodbu ugljika u prekograničnim slučajevima. Uh, uh, komisija o tome već govori neko vrijeme. O tome je govorio i povjerenik Hogan i gospođa von der Leyen. I izgledalo je kao da komisija doista napokon planira nešto poduzeti. No, unatoč svim tim pozitivnim porukama, malo su, su nas začudile izjave gospođe von der Leyen e, za vrijeme nedavnog foruma u Davou. Predsjednica komisije je govorila o tome da se možda ipak napušta taj mehanizam e, zbog nekih napora koje poduzima Kina kako bi se ovaj problem globalno riješio. Stoga ne možemo sakriti našu brigu da gospođa von der Leyen želi odustati od tog e, poreza na ugljik. Da li se ona povlači sada kad je riječ, e, kad je riječ o uvođenju tog mehanizma prije nego što se uopće konkretizirao prvi korak naprijed? Usvajanje prijedloga od strane komisije bilo je predviđeno za kraj 2020. ako ne čak i za sljedeću godinu. Stoga, u tom kontekstu mi vidimo rizik da će taj prijedlog biti e, razblažen kako bi se vodilo računa o ostalim e, trgovinskim e, partnerima, a sve kako bismo ostali utjecajni. Stoga povjereniče, zanima me, postoji li realna namjera da se uvede taj mehanizam i u tom slučaju koje rokove e, predviđate i koje nam možete predstaviti. Hvala vam. U ime ECR-a riječ ima gospodin e, Krasnodepski, naš e, koordinator i potpredsjednik odbora. Hvala vam gospodine predsjedavajući, povjereniče. Mislim da ste gospodine povjereniče da ste veliki dio vašeg izlaganja posvetili digitalnim temama. ja imam pitanje za vas. U vašoj dugoročnoj strategiji vidite li mjesto za tradicionalne oblike industrije? Koje će šanse imati tradicionalna industrija za razvoj u Europi? Imamo ambiciozne ciljeve, da to svi znamo. Imamo novi zeleni sporazum. Moramo se baviti Brexitom. Jedna važna zemlja napušta Europsku uniju. I, zanima nas e, i Euro, Evropska unija naravno može odigrati važnu ulogu kad je riječ o istraživanju u području umjetne e, inteligencije. Tako da pred nama su mnoge promjene Zatim, jako puno toga slušamo od vijeća da će naš proračun biti smanjen, baš kao i e, VFO. A i istovremeno imamo vrlo ambiciozne projekte, to je projekt obrane, a sredstva za taj projekt su smanjena za pola očito je da nismo više toliko ambiciozni kad je riječ o tom programu. Kako mislite da ćemo rješavati te probleme? Kako ćemo zadržati industriju u Europi i to i one tradicionalne oblike industrije? I treće pitanje, Znamo naravno da e, ne misle sve zemlje isto kad govorimo o sigurnosti. Mislite da li da možemo nekako riješiti te nesuglasice? Gospođa Merkel je govorila e, pozitivno o suradnji sa kineskim tvrtkama. E, hvala vam. A sada posljednja je koordinatorica iz gue gospođa Matijas, a nema je. E, onda gospodin Botega, nema ni njega. Dobro. Povjereniče, imate sedam minuta da odgovorite na neka pitanja, a onda se pripremite na 29 kolega, ne sve, ali neke, nekolicinu. Hvala lijepa. Hvala lijepa koordinatori na ovim pitanjima. Pitanje gospodina Elera. Ima mnogo stvari koje su već učinjene i to sad treba funkcionirati u, u odnosima koje održavamo. E, e, trebam, e, države članice nam, tome, nam u tome moraju pomoći. Mm. E, potpuno se slažem s vama. Imamo nekoliko projekata koji e, su, za koje su sredstva srez, srezana. E, govorili ste o projektu Kanti koji je vrlo važan. Moramo biti oprezni da se i tom projektu dodjele potrebna sredstva. E, proračun mora slijediti naše ambicije. E, hvala što ste nas podsjetili na konkurenciju. U, pismu o mojoj misiji i misiji gospođe Vestager je to jasno naglašeno. Ja ću sa svoje strane na tome raditi moramo pogledati kako ova evolucija utječe na industrijsku konkurenciju e, e, i na državama članicama je, a i na parlamentu i na komisiji da se e, usklade propisi o konkurenciji. Sve je to dio onoga E, što, govori, e, što se naziva geopolitičkom misijom. IPCI mm, e ste također spomenuli. Imamo nekoliko tema koje treba razvijati. Tu je vodik, ali ima i drugih goriva koje trebamo razmatrati. E, moramo se brzo ubaciti u ta područja naročito u okviru industrijske strategije moramo pogledati koje, koji projekti su obećavajući e, na, na nivou privatnih poduzeća na nivou država i na nivou europske unije gospodine nika E, industrijska strategija. Naravno, tu imamo e, veliku konkurenciju. E, nekoliko od vas je to spomenulo. Mehanizam granične prilagodbe za trgovinu za ugljik tu moramo biti ambiciozni. Te ambicije ne smijemo smanjiti. I to, to je dobilo podršku e, i parlamenta i država članica. Taj e, uglična prilagodba na granicama e, tu moramo biti ambiciozni i e, primjenjivati. Govorili ste i o podacima. E, bilo bi bolje da ova ogromna količina podataka mora biti pod kontrolom. O tome stalno govorimo. Martina, Martina Đabalova je govorila o e, zelenom planu i rastu. Želimo imati strategiju koja će biti uravnotežena a biti će i strategije rasta. I za industrijske strategije postoje elementi koje treba uzeti u obzir. Tu imamo dvije, dva ključna elementa. E, e rast znanja e, i know-howa je ključna. E, isto tako imamo i konkurentnost i proizvodnost koje su ključne mi Evropa ima stabilnu populaciju, to jest broj stanovnika. E, konkurentnost je važan dio industrijske strategije. E, e, zeleni plan nije samo teret. On ima mnoge prednosti i može biti konkurentan E, to nije nešto što možemo napraviti e, preko noći. 25 godina to je jedna cijela generacija. Međutim, odmah moramo početi raditi. I to treba imati na umu. Da treba razviti instrumente, nove tehnologije, nove načine proizvodnje, što će povećati našu konkurentnost E, mala i srednja poduzeća su u samom srcu naše strategije. Tu imamo e, cijeli lanac vrijednosti koji treba uzeti u obzir. E, industrijska strategija, kružna ekonomija. Imamo mnoge proizvode koji će se proizvoditi e, zajednički od nekoliko poduzeća. Dakle, tu imamo cijeli jedan lanac proizvodnje na koji treba paziti. Općenitije govoreći, sve što se tiče odnosa malih i srednjih poduzeća i velikih trgovačkih društava, E, to treba naročito razvijati te odnose i e, regulirati ih. I posljednja tema se tiče startupova, to je važno. E, treba ih financirati treba stvoriti jednu stvarno jedinstveno tržište, ujedinjeno tržište. E, o tome mnogo razgovaramo. E, tu imamo još e, nekih elemenata koji nas koče. Ali možete računati na mene da ću nastojati srušiti te prepreke koje jako opterećuju startupove a intelektualno vlasništvo je također važno. Što se tiče e, koordinatora zelenih, ne znam više ko je govorio, da, e, da, vi ste govorili. Htio sam reći da strategija je jasna to je strategija na europskom eh, nivou. Bolje da imamo europsku razinu nego nacionalnu razinu. Startupovi moraju moći prelaziti granice, raditi prekogranično. Eh, to podržavaju sve države članice i to treba i dalje razvijati. Eh, to je ključna tema je činjenica da imamo e, neke regije koje će iskoristiti ovu pravednu tranziciju ali osim toga treba jamčiti da će politika e, ići brzo u tom smjeru 25 e, godina to je jedna generacija moramo e, razmišljati u Europi i o financijskih mehanizmima. Možemo e, recimo razmisliti o obveznicama, obveznicama sa nultom stopom i možemo imati i nekakve ove financijske abonmane E, prekogranične abonmane koji će e, osigurati da nitko ne bude zaboravljen. u toj, e, u tom mehanizmu granične prilagodbe ne smijemo ići unatrag. Tu nema vraćanja. E, to je mjera koju je priložio parlament i tu naravno ne smije biti diskriminacije. Moramo također i morati verificirati kako taj mehanizam e, djeluje i kako se primjenjuje. Ja ću na to naročito paziti, mislim to mi zaista leži na srcu. E, gospodin Gradovecki. Nisam e, e, govorio toliko o negi digitalnoj industriji, ali i to je predviđeno i to je važno. Ta industrija je važna u Europi. Naša vizija nije da e, digitalizacija sve bude sve obuhvatna, ali načini proizvodnje, načini potrošnje će se razvijati e, u okviru onih e, utjecaja o kojima sam govorio. Projekt obrane to je naravno problematično jer imamo razlike u držav, među državama članicama. Europski obrambeni fond e, osigurava sudjelovanje svih država članica. Nadam se e, da tijekom sljedećih godina ćemo imati e, niz strateških projekata ali naravno uz e, poštivanje e, suverenosti država članica. Kao što sam rekao, svi mogu u tome sudjelovati, mala i e, velika poduzeća. U, u, govori, govori se o proizvodnji opreme za našu zajedničku opremu svi će moći izabrati put za zajedničku Europu. Mislim da je to sve. E, predsjednik je vrlo strog. Imamo mnogo zanimljivih pitanja i važno je da na njih odgovorimo. A sada imamo drugi krug. Imamo 15 minuta. Više. Ali nemate više od jedne minute a moram dati naravno vremena i povjereniku da odgovori na ta pitanja. nemoguće je odgovoriti na sve. Predsjednik Buzek ima riječ. Hvala lijepo i hvala vam povjereniče da ste u našem odboru. Vi ste govorili o industrijskoj strategiji i našoj industrijskoj neovisnosti, a mene sad zanima samo jedna stvar u vezi s tim, a to je da čelična proizvodnja zahtjeva koks, a danas više jednostavno ne možemo to nigdje nabaviti. Mi smo Evropska, Evropska unija ovisno o tome. Njemačkoj, Francuskoj, Italiji, Rumunjskoj, e, Poljskoj, tu imamo veliku čeličnu industriju i onda je e, bitno uvoziti taj koks drveni ugljen iz Mozambika, Kine, Rusije, i bez toga ne možemo, ne funkcionira ta proizvodnja. I zbog toga mislimo da je od ključne važnosti e, da se to predvidi i uzme kao dio naše strategije nove industrijske. A to će ovisiti jasno o vašim odlukama i sad mi očekujemo da ćete e, zadržati i Koksi i drveni ugljen i sve što nam treba kao energent od toj čeličnoj industrije na svom popisu. Hvala vam. Ja ću govoriti na talijanskom. Samo dvije stvari. Između, kad govorimo o zelenom sporazumu i industriji, neki tvrde da će to biti e, samo utek za industriju, neki da će biti prilika. A ja, povjereniče, želim reći da nećemo e, ostvariti ciljeve dekarbonizacije ako ne budemo napravili velike tehnološke skokove. Dakle, moramo raditi na tehnološkoj prilagodbi svih naših tvrtki, e, prevoznih sredstava i tako dalje. E sada, kako postići taj značajan napredak u tehnologiji? Kroz istraživanje, kroz inovaciju, kroz suradnju tvrtki, ali i kroz industrijsku politiku koja može okupiti sve te elemente. I isto tako, ne smijemo onemogućiti osnaživanje određenih operatera. Zato što strategija ova strategija do sada nam nije e, donijela neke rezultate, a svakako nam neće e, pomoći u ostvarenju rezultata dekarbonizacije. Hvala vam. Zahvaljujem e, povjereniče i čestitam na vašim prioritetima. E, jasno ste se izjasnili u e, prilog jake e, evropske industrije. Moramo spriječiti da nama dominiraju Kina i SAD. Vrijeme je da završimo s naivnom Europom. Digitalno područje, podaci, povezanost, optički kabeli i tako dalje to je esencijalni faktor za autonomiju Europe. Moramo imati kontrolu nad stvarima. E, četvrtog ožujka je komisija donijela glavne linije industrijske strategije. E, e, što mislite o svemirskoj industriji, o obrani i zrakoplovstvu? Gospođa Karvaljo ima sada riječ, izvolite. Hvala lijepo. Povjereniče, već je spomenut, su spomenuti neki industrijski sektori koji polaze dakle, tim prosječnim putem dekarbonizacija i što je jako bitno za ekonomiju. Mi smo govorili o čeličani, ali imamo i druge grane i druge sektore e, industrije u kojima su recimo emisijski proces je tako kompliciran da, a da bi se transformirali, dekarbonizirali, trebali bi upravo revolucionarnu tehnologiju. Kako je vaša strategija? Kako mislite e, odakle nabaviti više financijskih sredstava za znanstveno istraživanje koje je potrebno zapravo za stvaranje tih revolucionarnih tehnologija i kako mislite zemlje članice privoliti na veće financiranje i kako privući privatnu E, privatnu industriju, dakle kompletnu realnu industriju. Hvala u ime zelenome gospodin Rope. Hvala lijepo. Hvala vam lijepo. Evo, dobrodošli u naš odbor, gospodine povjereniče. Želim vam maksimalan uspjeh u vašim naumima. Vi ste govorili o tome kako još uvijek puno toga uvozimo iz trećih država i kako će u budućnosti sve to morati odgovarati što mi uvozimo istim standardima kao proizvodi u Europskoj uniji. Nadam se da nije u pitanju samo taj proizvod, nego da je u pitanju poštivanje ekoloških standarda i sigurnosti i uvjeta na radnom mjestu. I naravno, u pitanju je i klimatski otisak koji je na početku svega toga kod svake proizvodnje. Vi ste govorili o uvozu električnih proizvoda iz trećih država i sličnom. To je sve jako lijepo, međutim kako, se, kako ih primorati da ču, poštuju sve te standarde, što preporučate? Jer trenutno u našim trgovinskim ugovorima sa tim trećim zemljama takvih klauzula uopće nema, to još nedostaje. Kako ćete zagarantirati da se to dogodi? Hvala lijepo, gospođa uh, Vasemiros. Um, Rekli ste nam da u prvih sto dana da ćete nam vi i povjerenica Vestager predstaviti okvir za umjetnu inteligenciju. E, kada planirate konzultirati se s parlamentom? E, pitam to upravo zbog toga što smatram da treba poboljšati suradnju i komunikaciju između parlamenta i vijeća. Stoga me zanima na koji način točno planirate uključiti parlament u pripremu tog europskog okvira za umjetnu inteligenciju u ovih prvih sto dana. Drugo, ovo na čemu radite, e, dakle, da li planirate uključiti i rodnu ravnopravnost? Zato što u nacrtu e, plave, pardon, bijele knjige koju smo, koju smo pročitali, ja moram priznati da nisam vidjela e, apsolutno ništa o rodnoj ravnopravnosti. Hvala vam. Hvala lijepo. Gospodin Marijanesk tu je ovdje, nije? gospodin Marijani u ime ideja Onda gospodin Parancen. Hvala lijepo. I ja bih onda na svom materinjem nizozemskom. a osim toga ću se odmah o nizozemskoj govoriti. Postoji AL, to je jedan e, svjetski velika i poznata korporacija na području proizvodnje čipsova. I oni sad trenutno, oni izvoze jako puno, međutim pod pritiskom i od Kine i od SAD-a i ne bi niko volio da sad naše poduzeće e, tu ostane nemoćno i izvozi dalje. I zato me zanima vaša industrijska strategija. Kako ćete se e, pobrnuti da se ojača evropska industrija? Kako ćete nam ojačati našu kralježnicu i opće našu opstojnost u ovom, da kažemo, utrci sa SAD-om i Kinom s druge strane? E, zatim sljedeće pitanje – Nedavno je u, na istoku moje zemlje, nizozemske, bio raspisan javni natječaj na području elektroindustrije. Na kraju nije dobio natječaj niko iz nizozemske, nego jedno poduzeće iz Kine. Ali ima velikih sumnji glede načina proizvodnje i opće kako to poduzeće iz Kine radi, a s druge strane bilo je dosta sumnje da li je bio pošteno to javno nadmetanje. Sad je pitanje kako da treba izgledati zaštita takvih javnih natječaja da nam se, budemo sigurni da je sve bilo po pravdi i po pravici. Hvala gospodin Ros. Hvala lijepo. Evo, povjereniče, dobrodošli. Vi ste ovdje vrlo važne stvari na naveli, a to je podaci, vlasništvo, odgovornost za podatke, umjetna inteligencija, 5G tehnologije tako dalje. S jedne strane zeleni plan, s druge strane naša konkurencija koja se treba očuvati. Međutim, zeleni plan nećemo bez nuklearne energije i bez plina moći riješiti uz smanjenje bitno administracije Evropske. Gospodin Trump je nedavno u Davosu rekao prije nekoliko dana za svako novo pravilo i propis koje se uvodi, koje je uveo, on je osam drugih pravila ili propisa ukinu, a to je jedan kompletno drugčiji način govora od onog što kaže naša predsjednica Ursula von der Leyen. Ona kaže za jedno novo pravilo smo jedno staro ukinuli, samo jedno. Međutim, mi moramo biti ambiciozni, moramo zapravo za našu glavnu djelatnost nešto učiniti, našu industriju od koje živimo i jedemo. Hvala lijepo, gospodin Zorinja u ime socijaldemokrata. Hvala lijepo, povjereniče. E, komisija se definirala kao geopolitička komisija, kako, ali ako želite biti svjetska sila morate imati e, vrlo vjerodostojno oružje da budete kredibilni svjetski akter i koji možete onda relevantno sudjelovati u oblikovanju svjetske politike. A mislim, tu sam dosta E, dosta skeptičan, pogotovo i što se tiče našeg, recimo, svemirskog programa Europske unije. Ja sam bio osvjestitelj u sjeni za socijaldemokrate kod toga, a i kod industrijske strategije. Tu je postao jedan interinstitucijski pakt i dogovor, međutim nismo imali jednostavno financijski okvirni sredstava. I sad glede vašeg prijedloga. Mi znamo da još tijekom finskog predsjedanja su razni prijedlozi došli, ali su jednostavno nisu ažurirani i zastarjeli su i nisu bili dobri. Znamo da je obzor e, kao program bitno poboljšan i da jako puno tog se sad predviđa izdvajanja za Kopernikus i ostale naše svemirske programe koji su bitni za kasnije i komercijalnu uporabu. Ali šta ćete konkretno napraviti vi? Da Kopernikus i Galileo više ne budu imali smanjenje sredstava nego da funkcioniraju stvarno u cijelosti kako je zamišljeno. A sada hvala Uh, hvala lijepo što ste mi dali riječ, gospodine povjereniče. U Europi je naša industrija potpuno ovisna o sirovinama koje dobivamo izvan Evropske unije, iz trećih država. I to, pogotovo oni rijetki metali, i tu ste 90% slučajeva ovisimo o Kini i htjeli smo recimo elektrovozila promovirati na europskom tržištu. Međutim, mi osobno vrlo, vrlo malo toga možemo proizvesti od tih sirovina, recimo kobalt i drugih bitnih e, materijala koji su nam posebno važni za akumulatore baterije za električna vozila, liti. Općenito ne možemo ništa naprijed bez uvoza. E stoga me zanima da li je to osiguravanje tih e, resursa i tih e, metala jedan od naših prioriteta ili ne u vašoj strategiji. Gospođa Vajs, hvala lijepo. Gospođa van der Leyen je sama rekla da će mala i srednja poduzeća jesu ona temeljna i glavna kralježnica europskog gospodarstva. Ali čitajući vijesti iz digitalne Europe, čini se da se tu dva problema su se iskristalizirala glede digitalnog profila i e, buduće Europe a upravo to bi nas moglo spriječiti da ostvarimo sve naše političke i ekonomske ciljeve koje imamo na području trgovine i klime i to povezano. Oni naime kažu da sada imamo 900 tisuća poslova praznih, dakle nema radnih mjesta i nema ljudi za to jer su potrebne digitalne vještine koje ti ljudi nemaju. I sad me zanima što ćete vi i vaši kolege konkretno učiniti na tom području, pogotovo je to spašavanje naših malih i srednjih, koji nemaju te vještine, poduzeća mislim. A zatim više od pola svih poslova u Europskoj uniji mora dobiti više kompetencije, više znanja, više nadležnosti na, u digitalnim vještinama, jer inače neće moći uopće održavati jednu zdravu i normalnu proizvodnju malim i srednjim poduzećima, ako se ne budu tim alatkama znali služiti. Šta tu kažete, kanite učiniti, kolega Lagrad? povjereniče, hvala. Mene zanima dva pitanja u vezi vaših e, strategije zaštiti općenito podacima. Prvo ste rekli da ih želite skladištiti i njihovo spremanje u Europi želite učiniti prioritetom. Kako mislite to kad vidimo da najbolje usluge za pohranu podataka dolaze izvan Europske unije? Drugo, govorili ste o anonimiziranim podacima kojima ćemo moći razmjenjivati kako bi digitalizirali javni sektor i industriju. Međutim, to je pitanje. To je velika dilema. Razmjena informacija je naravno ima visoku, visoku vrijednost, ali ne može biti ni u kom slučaju e, zanimljiva za pojedince. Kako mislite onda prisiliti sve aktere da razmjenjuju podatke i da li ćete to napraviti zato što ćete napraviti prinudne propise ili mislite to motiviranjem e, kroz pravilne incente napraviti? Gospođo Solis Perez, e, u Europi imamo talent, e, imamo dobre poduzetnike, ali činjenica je da startupovi i nove tvrtke imaju problem s rastom i zbog fragmentacije tržište i zbog toga što im je teško doći do financija. Trenutočno e, mnoge tvrtke napuštaju Europsku uniju zato što nemaju dovoljno sred, zato što im se u Europskoj uniji ne nudi dovoljno sredstava e, i odlaze tamo gdje imaju više mogućnosti rasta. I e, to se posebice odnosi na drugi i treći krug financiranja gdje je rizični kapital mnogo veći u drugim zemljama, posebno u SAD-u. Činjenica je da time gubimo i tvrtke i ljudski kapital i ideje i ja bih voljela čuti od vas e, što ćete predložiti u strategiji za MSP-ove i u industrijskoj strategiji kako bi se riješio problem e, financiranja u Europskoj uniji. Dakle, upravo e, za te male tvrtke, start-up tvrtke. I kako možemo osigurati da startupovi koji imaju potencijala ostaju i da se razvijaju u Europi. U ime Pučana, kolega Kobilius, bivši premijer. Izvolite. Povjereniče. Puno vam hvala na vašoj prezentaciji. Potpuno ste u pravu. Podaci su naša budućnost. Budući resursi, budući izvori svega. I sve ste to na točan i pravilan način ovdje predstavili. Mene zanimaju dvije stvari. Jedna je, osim podataka, ima i drugih stvari koje rapidno rastu. Kao recimo, inženjering eh, genoma, genetički inženjering koji nam daje strašno puno novih mogućnosti i daje nove, ako hoćete, instrumente za nošenje sa svim našim problemima, čak i klimatskim. Evropska unija i sve velike zemlje Evropske unije eh, rade na tome, ali ni u kom slučaju ne mogu konkurirati Kini šta radi, šta mislite tu učiniti i nekim drugima. Druga stvar, ja dolazim iz središnje Europe osobno i osim onih pitanja koja su zajednička cijeloj Europi i problema, mislim, bolna zbog recimo naše opće konkurentnosti, mi imamo još osim toga i regionalnih problema, kao recimo naša ekonomija se usporava i zbog toga je sve manja konvergentnost. I sad kako ćete tu razviti jednu strategiju koja će ojačati naše najslabije regije i koja će tu konvergenciju opet ojačati? Hvala. Gospođa Hvala lijepo povjereniče. Hvala što ste nam došli. Gospođa Tot, dakle iz mog iskustva su umjetna inteligencija i ostali robotika u industriji zapravo s jedne strane dala nove mogućnosti industriji i društvu, s druge strane opet i bila opasna po radna mjesta. Međutim, ja vjerujem da nove pametne tehnologije su prvenstveno korisne, ali da bismo i izvukli koristi iz toj novih usluga i proizvoda treba i dalje stimulirati razvoj digitalnih tehnologija. To je od ključne važnosti. Po meni samo jasne instrukcije iz komisije mogu stimulirati dalje investicije. To u kombinaciji sa znanstvenim istraživanjem može donijeti one koristi tih tehnologija, može donijeti one koristi koje želimo svakom građaninu i kompletnoj ekonomiji. Mene zanima vaše mišljenje o tome. Koje kanite dodatne akcije, mjere poduzeti s komisijom kako biste osigurali povjerenje potrošača, ali i povjerenje svih, e, kompletne ekonomije svih proizvođača i poduzeća i povećali te investicije drugim riječima. Hvala gospođo Pležar. Hvala. Dobrodošli gospodine povjereniče. Drago mi je da ste ovdje spomenuli toliko planova vezanih za umjetnu inteligenciju kao i e, kompletno bitnu stvar, a to je E, kredibilitet i pouzdanost tih AI-ova, umjetne inteligencije, što je jako veliki izazov. E, vidite, e, umjetna inteligencija donosi puno kvaliteta i puno pomoći, recimo i ravnopravnosti rodova, ne samo nužno na tržištu ekonomije, i nego indirektnih. I sad me zanima kako mislite to razvijeti, zatim kako mislite općenito upravljati sa podacima kao javnim dobrom i kako mislite ovdje e, pojačati suradnju kod razmjene podataka između javnih i privatnih poduzeća i sektora i kako kanite e, spriječiti bilo kakvu neravnotežu koja bi mogla nastati pritom zbog neravnopravnog raspodjele podataka ili razmjene. A zatim u ime zelenih gospodin Ja, mene zanima nešto u vezi kibernetičke sigurnosti, jer ja sam upravo povjerenik zelenih za to. Kibernetička sigurnost je sigurno jedna od najvažnijih tema idućih godina, ali ovako kako stvari stade stoje, naši odgovori na pitanje kibernetičke sigurnosti te izazove su još uvijek relativno slabi. Pa me zanima koji su vaši planovi konkretno na području jačanja kibernetičke sigurnosti. Koje ćete koncepciju zauzeti kod e, rada na pravnim aktima i što se tiče ovog centra za kibernetičku sigurnost i tog čitavog dosija osnivanja tog centra, što tu ne kanite učiniti. Ja znam da je to dovelo do stanovitog sukoba među nekim zemljama članicama i moramo to naći rješenje, ali moramo se upravo pomaknuti. Mi smatramo dalje s tim poslom na osnivanju tog centra. Šta kanite tu učiniti konkretno? Hvala Eva Kledi. Hvala. Mi smo u nalazimo u svijetu koji se transformira. Zanima nas povjereniče. Od četvrte industrijske revolucije znamo da je u srži upravo su nove tehnologije i pitanje podataka i upravljanje njima. Ali znamo da to s druge strane dovodi do jako puno protekcionizma jer se tu mnogi boje napretka drugih na svijetu. Kako ćemo tu spriječiti te protekcionističke mjere globalno gledano? A kako ćemo recimo ispriječiti nastanak novog hladnog rata jer e, koje je isto vezano upravo sa ovom novom revolucijom industrijskom. I kako ćemo uspostaviti i osigurati da se poštuju globalni standardi e, kod tih e, stvari i kako ćete se s tim paradoksalnim pričama nositi. I zatim, globalna konkurencija, kako možemo to postići? Ako moramo dovesti u ravnotežu s jedne strane E, dakle zaštitu podataka na našim tržištima jer to je ključno pitanje naših demokracija, a istodobno moramo, imamo obveze na razmjenu podataka ako hoćete i na upravljanje i gospodarenje tim podacima jer inače neće biti ni inovacija. Prema tome kako kanite tu stvoriti ravnotežu i neki napredak. Hvala lijepo. sada gospodin Grazie. E, tre punti. E, il primo riguarda la... Hvala vam. E, evo, prvo pitanje se odnosi na porez na ugljik. To je potrebna mjera pod jednim uvjetom. Da to ne bude e, umjesto ETS programa, već da dva programa idu paralelno. Zato što to i e, zato što u suprotnom bi se pozitivni učinci za našu industriju poništili. Zatim, ja smatram da imate, vi imate jednu vrlo važnu zadaću, a to je osigurati balans između e, pravnog pristupa opće uprave za tržišno natjecanje o antitrastovima. Mi imamo golemi broj malih i srednjih poduzeća koje treba zaštititi. A jedan način kako ćemo ih zaštititi jest da ne uništimo našu veliku industriju. Treća stvar se odnosi na svemir. Nedavno ste govorili o tome da treba promijeniti način upravljanja, no završili smo s pregovorima o pregovorima, tako da mm, što mislite, na, koje teme možemo, na kojim temama možemo raditi zajedno? Hvala vam, gospodin Pajzer. Ja ću postaviti pitanje na francuskom. E, imate veliki portfelj e, e, svemirske industrije i obrambene industrije. Tu imamo problema sa evropskom obranom, imamo problema sa financiranjem, imamo problema i s Brexitom. Velika Britanija izlazi iz Unije, a to je velika evropska vojna sila kako se e, možemo suočiti sa ovom situacijom? Jer kod e, nekih država članica postoji otpor e, prema članku 3, 4 i 6 ugovora. Naime, radi se o području obrane gdje države brane svoju suverenost. Kako ćete stvoriti zajedničko tržište za obranu, kako ćete stvoriti zajedničku vojnu industriju? Hvala. Imamo još pet kolega i kolegica, nastojat ću svima dati riječ. Izvolite. Hvala vam. Gospodine povjereniče, i ja se potpuno slažem da moramo pronaći novu produktivnost za našu industriju kako bi ljudi imali e, pristojne dohotke. Stoga smatram da jedan dio se mora odnositi na digitalizaciju i na ekonomiju podataka. E, mreža pete generacije znači mnogo, znači između ostalog i izgradnju nove infrastrukture. Pitanje je kako ćete potaknuti ulaganja u to područja u prošlom sazivu smo pripremili novu uredbu i definirali smo nove rokove za 5G, za spektar, spektar i tako dalje. A sad vidimo da svi kasne. Zapravo e, neki nisu ni krenuli, a neki su krenuli sa e, pokušajima. Ja želim da e, podatkovna ekonomija našim građanima donose mnoge boljitke a to ne možemo učiniti ako nemamo ni testnu infrastrukturu. Onda će automatski drugi kontinenti biti predvodnici u tom području. Naravno tu treba razgovarati o novcu, ali isto tako tužno je da se 6,6 milijardi plaća za e, spektar. Hvala vam sada riječima kolega Peska. E, Hvala vam. Ja imam dva pitanja za povjerenika, ali hvala vam kao prvo što ste došli. Kada se testira umjetna inteligencija, ti podaci se ponekad mogu, tako reći, ne iskoristiti u potpunosti. I to su algoritmi koji bi mogli dovesti do diskriminacije, bilo da je riječ o rodnoj diskriminaciji ili nekim drugim vrstama diskriminacije. Kako planirate to riješiti? Drugo pitanje, zemlje članice i njihovo funkcioniranje stvara jako puno podataka, a nema sustavnih napora da se ti podaci objave kako bi ih strojevi mogli očitavati. Mislim da bismo trebali e, uskladiti prikupljanje i obradu podataka kako bi ih svi mogli koristiti. Gospođa Markaš. Imam eh, dva kratka pitanja. Eh, prvo je svemir i podaci. Kako će se to organizirati? Eh, mm, imamo tu i problem zdravlja. A drugo je pitanje otvorenih podataka. Ako su podaci nasljeđe, baština, onda moramo ponovno promisliti politiku o zaštiti podataka. Hvala lijepa. Gospodin Kristof ima riječ, izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Europski zeleni sporazum će omogućiti Europi da postane moralni lider u borbi protiv klimatskih promjena. No, istovremeno će stvoriti jako puno problema našoj industriji. Naši veliki konkurentni se neće samo tako um, riješiti svojih tradicionalnih izvora energije. Koje mjere planirate iskoristiti protiv vanjskih uh, konkurenata? Koje mjere planirate poduzeti kako biste podržali naše uh, velike industrije, a pritom vodeći računa o svim regionalnim specifičnostima? zato što promjena energetskih izvora će narušiti energetsku stabilnost nekih zemalja. Gospodin Gal, hvala lijepo, ja ću biti što je moguće kraći. E, I pogotovo što su već mnogi kolegice i kolege postali pitanja o ulozi tradicionalne industrije. Dolazim iz onog dijela Njemačke gdje je čelik vrlo bitan i još uvijek smatramo to jednom od fundamentalnih grana industrije strateškog karaktera za sve, cijelu ekonomiju. Ali za razliku od onog što je rekao kolega Buzek, e, mislim da se može kok sve više mijenjati za vodik, vodičke tehnologije i mi imamo e, zapravo probleme sa konjunkturom, ali bi mogli upravo tu nešto učiniti. S druge strane nas još sve više brine situacija sa ovim sigurnosnim jamstvima kod e, čelika jer e, mi uglavnom se uvozi iz država koje proizvode sa jako velikim emisijama CO2, štetnim emisijama. I bi bi me jako smirili ako nam kažete da se vaša industrijska strategija upravo bazira na tome da spriječite uvoz takve robe sa e, puno loših emisija. Pondra tut, mais vous avez la fin je la na kraju će dobiti i za povjerenika riječ i gospođa Griffin. Povjereniče, imate sada vremena da odgovorite na pitanja i zaključite ovu raspravu. Imamo mnogo pitanja. E, e, imate osam minuta, ne jednu minutu. Hvala. E, hvala vam od svega srca na ovoj razmjeni mišljenja. Ja ću govoriti o vašim prioritetima. Ne želim, moj e, portfelj je velik portfelj i svi, sve su teme važne. E, kad go, govorimo o, industriji, govorim o svim sektorima. E, digitalno područje je sve pod, promijenilo, ali moj cilj je da tradicionalna industrija ostane, opstane i dalje se razvija. Želim s vama sudjelujem E, želim sudjelovati u donošenju instrumenata koji će to omogućiti koji će to, e, tu industriju zaštititi. Ova tranzicija će biti dugačka. Naravno, ona dovodi do zabrinutosti koje su legitimne. E, moja je uloga da ja sam tu da zajednički e, e, donosimo inicijative koje će trajati. E, ništa se ne može dovršiti preko noći. Preko noći. Kritične sirovine su potrebne za našu industriju. Imamo popis, definirali smo je, ali bih želio da u ocjeni geopolitičkih rizika gledamo i ono što je raspoloživo u e, Europi. Imamo u Europi mnogo kritičnih e, sirovana, sirovina. Imamo i nove tehnologije, mm, uključi i novu generaciju Kopernika. E, moramo bolje poznavati naše podzemlje, dakle iskorištavati sirovine koje se tu nalaze imamo e, energetsku tranziciju i to je u središtu mojih prioriteta. E, naravno, tu su važni i podaci i o, tome ćemo govoriti više u ožujku. E, nekoliko elemenata ima u ovom cijelom predmetu. Eh, naročito je važno govoriti i o uslugama. Ono što me zanima u ovoj diskusiji jeste eh, industrijska eh, politika i usluge, njihova povezanost. Čuli smo nešto o, o, o otvorenoj Europi. Danas imamo nekih sektora u kojima moramo imati više e, suvereniteta nacionalnih nadležnosti, a i europskih nadležnosti. E, e, imamo ključnih komponenata u koje, kod koje moramo zadržati naš suverenitet. Shvatili ste koje je moje e, shvaćanje i stajalište po tom pitanju. Nešto što je važno, i to ste e, naglasili izravno ili neizravno, e, mehanizam granične prilagodbe za sadržaj ugljika u proizvodima. Rekli smo level playing field, jednaki uvjeti za sve. Mi moramo e, transformirati naš industrijski sektor. E, moramo paziti da ostanemo pri tome konkurentni. Moram, e, moramo paziti da sastavni dijelovi koji ulaze u Europu se ne proizvode po drugačijim uvjetima i time narušavaju konkurenciju nemamo samo e, ugljični mehanizam e, i e, open deal. Sa Philom Hoganom smo mnogo o tome razgovarali. Imamo te industrije koje dolaze iz trećih zemalja koje mogu onda destabilizirati naše tržište o tome stalno i mnogo razgovaramo. U ovom kontekstu imamo konkurenciju Kine i SAD-a. To je strašno jaka konkurencija. Ne, smijemo biti naivni, a moramo paziti i na Rusiju, na, naše odnose s Rusijom. Svijet je malo manje multilaterala nego što je bio pred nekoliko godina, ali te razmjene moraju postojati. Ali moramo naravno se zaštititi od nepoštene konkurencije. Europska komisija E, vi ste podsjetili na to. E, mi smo naslijedili tu eurokraciju. E, predsjednik Trump je u predizbornoj kampanji pa naglašava što on dobro radi za Ameriku. Ali naravno mi moramo nastojati da smanjimo birokratsko opterećenje. To je jedna opravdana ambicija. I i važan cilj. Govorili smo mnogo o svemiru. Da, e, i mi moramo biti e, kredibilan akter na tom području. pred nekoliko dana smo govorili o, o Galileu i upravljanju Galileom. E, vidjeli smo da incident e, ovog ljeta. E, to e, je bilo samo posljedica lošeg upravljanja. Bojali smo se da je posrijedi nešto ozbiljnije. Prema tome bila je u pitanju loša koordinacija, loše upravljanje. Treba to upravljanje popraviti. E, kom, e, komisija i drugi akteri se moraju e, složiti da bolje koordiniraju rad. Imamo projekt financiranja što je od ključne važnosti. To je važi za svemir, za digitalno područje i tako dalje. Ja ću se za to boriti to su vrlo važne teme za našu budućnost. Imamo jednu, jedan prijedlog od gospodina Fernandeza e, i u tome računam na vašu podršku. E, isto se odnosi i na kibernetičku sigurnost. E, tu moramo možda sa jednom malom manjom radnom skupinom e, razmišljati o rješenjima. E, svakako dijelim s vama ovu zabrinutost za kibernetičku sigurnost. 80% e, podataka su uskladišteni na iCloudu to ugrožava sigurnost. E, I to je jedno ogromno područje koje je otvoreno za napade. Pa e, moramo poraditi na e, smjernicama kako bismo to područje bolje zaštitili ne mogu reći da, da su pregovori blokirani zbog e, država članica, ali e, e, nadam se da ćemo za hrvatskog predsjedništva dobiti odluke koje će biti važne za bolju sigurnost, kibernetičku sigurnost a financiranje malih i srednjih poduzeća i e, novo nastalih poduzeća. E, tu imamo e, fondove za to. Na tome također treba poraditi. Imamo veliku konkurenciju SAD-a u Europi. Ono što sada radimo na području podataka E, tu moramo uključiti i mala i srednja poduzeća kako bi ona mogla iskoristiti digitalnu revoluciju. E, imamo i eksploziju novih poduzeća i trebamo ih u njihovom radu pratiti. E, ugljična transformacija i prilagodba. Tu smo dobili jedno pitanje o tome Ponavljam, to je e, jedan instrument koji će nam pomoći da financiramo ovu tranziciju. To nije samo kaznena mjera. Moramo stvoriti nove resurse na nivou cijele Europske unije kako bismo uspješno financirali ovu tranziciju. E, u prvih e, deset godina, ne govorim ni o zelen e, dilu, već tu imamo deset milijardi za e, pomoć u ovoj tranziciji. To su značajna sredstva. Mm. Imam, moramo imati jednu infrastrukturu koja će pomoći svim europskim građanima 5G e, mreže. E, mislim da države članice imaju instrumente da ubrzaju tu tranziciju na nove i e, moćnije mreže. Mislim da već kasnimo ali postavljeno je toliko pitanja, htio sam nekako i globalno na njih odgovoriti. E, govorili smo i o kompetencijama. E, to je odlično da o tome govorimo. E, vi parlamentarci poznate sve ove teme jednako dobro kao i ja mm. E, prijedlozi koje sam dao e, su mislim dobri i nadam se da ćete mi vi pomoći u provođenju ovih novih projekata. E, mogu se i vratiti u odbor i govoriti o nekim drugim temama, o turizmu, o uslugama i tako dalje. Spreman sam odgovoriti na sva vaša pitanja. Ja i moja ekipa se sada organiziramo i e, nadamo se uspješnoj suradnji. E, još imamo dvije e, minute, saslušat ćemo gospođu Griffin. Evo, hvala na ovom saslušanju. Čekamo s nestrpljenjem stajalište komisije o digitalnom području. E, moramo još detaljnije porazgovarati o ovim svim sektorima koje ste naveli. E, ako nemamo ništa podrazno, dati ću riječ gospođi Griffin. Hvala vam. Znate da su laboristi Britanci željeli ostati. Mi smo Britanci i mi smo Europljani. Stoga svima mladima u svojoj regiji koji su glasali za ostanak želim reći da mi je žao. Želim najviše e, posvetiti pozornosti mojoj kćeri Bridget koja 24 e, godine uz mene. Puno smo toga radili. Obnovljivi izvor energije, energetska učinkovitost, e, energetsko siromaštvo i još jako mnogo toga moram zahvaliti svom osoblju, savjetnicima, prevoditeljima. Svi mi ne bismo uspjeli bez vas. Fraser, Chris, William, Darija i mnogi drugi. Svima hvala vam puno. Naravno, hvala i kolegama, zastupnicima koji su radili na zelenom planu za europske građane. A to je ono što je najbitnije. Sve ovo što radimo je za građane. Soledad, Dan, Marija, Cornelia, Miriam, Juta, Christian. Svi vi koji ste pomogli. A što se tiče same energetske učinkovitosti, svi vi koji ste tražili povećanja E, energetskom učinkovitosti danas možemo renovirati 3 milijuna ljudi i 7 milijuna ljudi može biti izbavljeno iz energetskog siromaštva. Michel Rivazi nevjerojatno e, prekrasnom Klodu Turmesu, Teđeriju Buzeku. Znate da vas volim. Ali dajte, molim vas, usporite. Miguel, Carlos, novi zastupnici, kolegi Jenu koji sjedi kraj meni, e, novi povjerenici e, Lauri i Antoniju. Svima veliko hvala. No na kraju dopustite mi da završim s jednom pjesmom. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid kad idete kroz oluju, držite glavu visoko i nemojte se bojati mraka. Na kraju oluje čeka vas zlatno nebo i prekrasna pjesma. Hodajte kroz vjetar, kroz kišu, vjerujte u snove. Hodajte i dalje. imajte nadu u svoje snove i nećete nikada biti sami. Thank you so much. Thank you for your work. Thank you to you, to you and all colleagues. Hvala vam. Hvala i vama i kolegama koji su godinama radili u odboru ITRE. Želimo vam sve najbolje u budućnosti i naravno ostaćemo u kontaktu. E, a vama se kolege vidimo 17. veljače.